Good afternoon to everybody. Lijepi pozdrav svima. Evo nas natrag nakon zelenog tjedna. Mislim da smo svi zaštićeni od nekih virusa. Možemo odmah krenuti s dnevnim redom. Prije svega imamo osvajanje dnevnog reda ukoliko nema nikakvih prigovora. Možemo smatrati dnevni red usvojenim. Nakon toga slijede priopćenja predsjedatelja. Imam ih nekoliko, prije svega odluka koordinatora od 18. veljače. Može se pronaći u materijalima za sastanak. Ukoliko nema nikakvih primjedbi, smatrat ćemo to usvojenim. Izgleda da nema primjedbi. Druga točka su mjere predostrožnosti vezane uz širenje famoznog virusa COVID-19, koronavirusa. Kao što znate, parlament je uveo neke mjere predostrožnosti kako bi se ograničilo širenje ovoga virusa. To se odnosi na zastupnike, djelatnike te posjetitelje koji ulaze u zgrade Europskog parlamenta. Molim vas da se upoznate sa mjerama koje su usvojene i da se držite zadanih uputa. Nadalje, vezano uz koronavirus, moja treća primjedba se tiče priopćenja komisije od 24. veljače kada je komisija najavila paket mjera pomoći kojima bi se trebalo pomoći državama članicama u provođenju mjera za usporavanje ovoga širenja virusa taj paket mjera vrijedi, e, odnosno iznosi 232 milijuna, 30 milijuna bi došlo putem mobilizacije e, pričuve za izvanredne situacije. Tako da imamo zahtjev za prijenos e, sredstava, odnosno vjerojatno ćemo ga dobiti tijekom ovoga tjedna. Nadalje 114 milijuna kao potpora svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, posebno za potrebe pripravnosti na svjetskoj razini i za potrebe svjetskog, odnosno globalnog plana odgovora. 15 milijuna će biti izvojeno za Afriku kao mjere potpore za brzu dijagnozu i epidemiološki nadzor, zatim 100 milijuna za hitno potrebna istraživanja vezana uz dijagnostiku, liječenje i prevenciju, 90 milijuna od 100 predviđenih milijuna trebalo bi doći iz partnerskih sporazuma sa farmaceutskom industrijom i na kraju 3 milijuna za letove za povratak e, građana Europske unije iz Wuhana iz mehanizma Europske unije za civilnu zaštitu. I posljednja najava s moje strane. Izvolite. Da, pismo će biti upućeno svim zastupnicima, odnosno već je prosljeđeno svim zastupnicima. Što se tiče sastanka Europskog vijeća u veljači, izvolite gospodin Andres. Hvala. Imam e, neka pitanja vezano uz određene dijelove pisma. Kao prvo što se tiče Svjetske zdravstvene organizacije i ovog dijela koji se odnosi na javno-privatno partnerstvo s farmaceutskom industrijom. I zanima me možemo li dobiti podrobnije informacije o tome od komisije. Ne znam kako bismo to mogli učiniti. Možda ne sada ovoga trenutka, ali bilo bi možemo to dobiti i u pisanom obliku, ali bih e, volio dobiti više informacija. Pa evo, vidim da su tu predstavnici komisije i da kimaju glavom, izvolite. Možemo vam e, dostaviti naše odgovore u pisanom obliku. Gospodin Andresen vam može postaviti pitanja putem tajništva. Dobro, tako da svi dobiju informaciju. Ima li još primjedbi? Ako to nije slučajno, da prelazim na sastanak Europskog vijeća koji je održan 20. veljače. Imamo bilten odbora za proračune koji sadrži i izjavu za novinare tima Europskog parlamenta vezano uz VFO, gdje smo iskazali svoje razočaranje što ishod ovoga sastanka nije dao konkretnije rezultate. Posebno nas je razočaralo dogmatsko ponašanje nekih čelnika koji su se pridržavali uskog eh, računovodstvenog pristupa umjesto da razgovaraju o važnim strateškim eh, pitanjima koja se tiču politika. Također su se bavili isključivo nacionalnim interesima i domaćim prioritetima. Takav pristup neće dovesti do rezultata i dokument koji smo predočili nije usvojen. Iznosi nisu bili dostatni Također je postao jedan pristup e, koji nije postigao dobre rezultate. Mislim da takav pristup neće dovesti do jednog e, transformativnog proračuna Europske unije kakav nam je potreban za provedbu Europskog zelenog plana i suočavanje sa brojnim izazovima koji su pred nama, niti će dobiti potporu u Europskom parlamentu. Pozvao sam povjerenika Hana da dođe na sljedeći sastanak odbora 9. ožujka kako bismo razgovarali o ovoj blokadi, o ovoj pad poziciji da vidimo kako izići iz te situacije. Nakon e, ovakvog ishoda sastanka Europskog vijeća, pokretanje novih programa već zapravo s time se već kasni. E, čak i ako se dođe do dogovora u svibnju ili lipnju, što se također čini sada optimističnim. Parlament je opetovano tražio od komisije da pripremi mjere za izvanredne okolnosti kako bi se zaštitili korisnici programa. Komisija je do sada svaki puta odbila to učiniti kako bi se, kako kažu, održao pritisak na pregovaračima. Međutim, sada nam ističe vrijeme i mislim da bi bilo odgovorno od strane komisije da predstavi što prije takav plan. Prošli tjedan se nešto dogodilo. Vjerujem da ste svi primijetili da smo imali dosta težak e, tjedan u ekonomskom i financijskom smislu. Čuo sam da OECD drastično smanjuje predviđanja za rast svjetskog gospodarstva, što je vrlo relevantno. I mislim da ako budemo odugovlačili sa dogovorom oko VFO-a u ovom trenutku to bi moglo doista biti loše i ne samo da bi loše utjecalo na povjerenje, a u ovakvim ekonomskim i financijskim e, uvjetima, to bi isto tako moglo doista pomoći. Naime, prošli tjedan je izvršen dodatni pritisak da se dođe do dogovora u odgovarajućem vremenskom roku ili da se pak pripreme te izvanredne mjere koje sam spomenula. Mislim da je to u ovom trenutku sada postalo doista imperativ. Želi li netko komentirati? Nitko ništa ne kaže, tako da možda se svi slažu. Prelazimo na glasovanje imamo financijske aktivnosti Europske središnje banke, godišnje izvješće za 2019. godinu. 22. siječnja smo razgovarali na odboru o ovome izvješću. Prije nego što krenemo glasovati, moram samo reći da, amandman, da je amandman 157. povučen. Sada ćemo testirati uređaje. Otvaram glasovanje. Molim vas da glasujete. Zatvaram glasovanje. Upravo sam e, čuo da SID ima jedan glas previše. Je u redu? Ne, još uvijek je jedan viška. Nije možda problem u uređaju. It's okay. It's okay. Everybody vote. U redu je. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. First of all, amendment 27. Amendman 27. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 28. za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 2. Ne, 32, pardon. Amandman 33.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 Suzdržani? Usvaja se. 50. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 51. Za? Protiv? Moramo provjeriti. 51. Za? Protiv ili suzdržani? Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. 16 naspram 12. 33. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 54. Za? Protiv? suzdržani, usvaja se. 55. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 56. za, protiv, suzdržani, odbija se. 57. za, protiv, suzdržani, odbija se. 58. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 60. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 61. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 62. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 63. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 64. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 68. za, protiv, suzdržani. Mislim da je bolje da provjerimo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 19 glasova za i 11 protiv. Kompromis broj 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usva se. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, Usva se. Amandman 84b za, 84b za, protiv, suzdržani. Mislim da moramo provjeriti. 84b. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 99 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 15 za, protiv, Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 16. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 17. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 109. Za? Protiv? Moramo provjeriti. Otvaram e, glasovanje. Amandman 109. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 18. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 19. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 122. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 20. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 125. Za. Moramo glasovati o 125. amandmanu. Amandman 125. Tko je za? Protiv? Suzdržani? u se. Amandman 128. Za. Protiv. Suzdržani. u se. Amandman 132. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usva se. Amandman 29. Za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Kompromis 21. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 134. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 135. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 136. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 22. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 23. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 143. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 145. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 24. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 150. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 151. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 25. za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 160. za, protiv, suzdržani usvaja se. 162. za, protiv, suzdržani usvaja se. 163. za, protiv, suzdržani Usvaja se. 164. za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 165. za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 166. za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 167. za, protiv, suzdržani, usve se. 168. za, protiv, suzdržani, sve se. 169. za, protiv, suzdržani, odbija se. 170. za, protiv, moramo provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 26 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 27 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 28 za, protiv, Suzdržani? Usvaja se. Amandman 181. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 182. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 183. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 29 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 30 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 31 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 194. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 195. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Kompromis 32. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 200 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 33 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 203 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 204 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 206. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 34. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 35. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 210. B. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 212. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 36. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 214. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 52. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 215. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 216. Za, protiv, moramo glasovati elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 37. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 38. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 221. za. Protiv. Suzdržani. Usva se. 222. za. Protiv. Suzdržani. Idemo glasovati. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman broj 1. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 39. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 14. Za, protiv, suzdržani, usvase. se. Amandman 15. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 17. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 18. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 40 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 41 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 23. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim uvodna izjava e B, stavak prvi, Ekon 1a za protiv suzdržani usvaja se. Ekon 1b ne. Ekon 2a za protiv suzdržani usvaja se. Ekon 10a za, protiv, suzdržani usvaja se. Ekon 13 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. Vote close. Adopted. Ekon 14 in favor. 14 za, protiv, suzdržani usvoja se. Ekon 18 za, protiv, suzdržani usvoja se. Ekon 22 za, protiv, suzdržani usvoja se. Ekon 33 za, protiv, suzdržani usvoja se. Ekon 24 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Ekon 27 za, protiv, suzdržani, usvoja se. I ovako dopunjeno i izmijenjeno izvješće, poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Čestitke izvjestitelju, gospodin Kloma. Hvala. Po točkama četvrtom, petom i šestom imamo zahtjeve za prijenos, dakle proračun za 2020. komisija, ostali dijelovi, politika upravljanja nekretninama, dakle nemamo nikakvih drugih zahtjeva i ovim je glasanje završeno. Zatim točka sedma, politika upravljanja nekretninama. Nismo primili nikakve informacije. point... Uh, Nastavljamo s točkom osmom dnevnog reda. A to je procjena je prihoda i rashoda za financijsku godinu 2021. Dio prvi. Dajem riječ izvjestitelju gospodinu Olivijevu Šastelu koji će iznijeti nacrt mišljenja o procjenama proračuna za Europski parlament za godinu 2021. Izvolite. Hvala vam. Ovo je nacrt izvješća koji se nadovezuje na dvije razmjene mišljenja. Jedan sa glavnim tajnikom, a drugi sa predstavnikom koji se bavi dakle, proračunom vezanom uz parlament. 2020 prve, kao što znate, prva godina novog financijskog okvira. U tijeku su pregovori. Postoji tu još određena nesigurnost kada je riječ o financiranju poglavlja 7 koji se bavi evropskom javnom upravom. Moramo biti sigurni da će se tu naći naši prioriteti kao što je ozelenjivanje, održivi razvoj te funkcioniranje parlamenta, to uključuje i rad našeg osoblja. Kada je riječ o rashodima za 2021. onda je riječ o iznosu od 2 milijarde i 100 milijuna eura, dakle dolazi do određenog povećanja, tu je riječ o ispunjavanju obaveza dakle koje su ugovorne prirode i indeksacijom koja je s tim povezana. Procjene koje su usvojene za razdoblje 2018. do 2020 e, su povećanje od 2,30%, 2,48% i 2,68% svaki put, dakle u odnosu na prethodnu godinu. Kada govorimo o 2020. prvoj, onda je to dakle ovaj zbroj povećanja povezan sa indeksacijom. Moramo biti realistični, vjerodostojni, držati se načela transparentnosti, dakle dobro financijskog upravljanja, da istovremeno stavimo u prvi plan svoje prioritete. To je istaknuto na saslušanjima koji su održani Stoga će biti zanimljivo analizirati dakle, proračunske linije uz pomoć koju ćemo ostvariti svoje ciljeve. U izvješću navodim određene prioritete, dakle post, financijske posljedice Brexita, dolazi do smanjenja broja zastupnika, smanjuje se i broj asistenata i to se mora prikazati u proračunu. Ta ušteda se već nalazi u proračunu za 2020. I za 2021. ne dolazi do daljnjeg e, snižavanja. O tome su tu troškovi putni troškovi vezani za asistente, tu ne dolazi do smanjenja vezano za 2021. i tu bi trebalo bolje analizirati stvari da bismo vidjeli što se točno događa i zašto ne dolazi do ušteda kada je riječ o povlačenju Velike Britanije iz Europske unije. O tome ćemo zasigurno dalje raspravljati. Potom ozelenjivanje parlamenta i održiva mobilnost. Tu su odluke predsjedništva parlamenta, dakle kada je riječ o ambicioznim ciljevima koje smo si zadali, tu je smanjenje korištenja papira, vode, reciklaža otpada i tako dalje. Tu također predstavljam jedan niz komplementarnih ideja. Smatram da bismo se trebali pozabaviti novom politikom parkiranja vozila u parlamentu. To smo već počeli raditi ovdje u glavnoj zgradi. To bi trebalo proširiti na sve ostale zgrade, naročito kada je riječ o poticanju korištenja električnih e, automobila. Također, kada je riječ o prijevozu, dakle korištenje zrakoplova, trebalo bi se više koristiti primjerice videokonferencije. Imamo bilješku od e, predsjedništva parlamenta kada je riječ o opskrbi dakle i meze u parlamentu i tako dakle veliko korištenje, korištenje velikog broja kamiona i tako dalje. Tu bi trebalo također postići određene pomake. Potom događaji koji su povezani uz naše mlade, dakle animacija mladih, sudjelovanje, bijenale mladih, dakle susreti mladih ljudi u organizaciji eh, parlamenta Dakle, mogla bi se organizirati jedna virtualna dakle, razmjena mišljenja. Pa tu bismo smanjili dakle, i troškove vezane uz e, putovanja, vezane uz ove događaje. Također politika vezana uz upravljanje zgradama parlamenta, potom prijenos e, sredstava vezan uz upravljanje zgradama, Time bismo se trebali pozabaviti i vidjeti kakvu politiku vezanu uz upravljanje zgrada želimo provoditi, na koji način financirati ulaganja koja su povezana s tim upravljanjem. To povezano i sa zgradom Polan Rispak ovdje u Briselu. Očekujemo čuti odluku o tome što će se dogoditi sa tom zgradom. Očekujemo dakle detaljnu razradu troškova vezan uz upravljanje tom zgradom. Potom pronalaženje dakle tehničkog načina, dakle na koji način e, osobe mogu koristiti svoj roditeljski raspust, porodiljni raspust i tako dalje. To nije prvi puta govorimo o tim stvarima. Potom borba protiv zlostavljanja na radnom mjestu, dakle to obuhvaća i seksualno zlostavljanje. To se nalazi, to je nešto što nas zabrinjava. Ustanovljen je novi postupak dakle, od strane Europskog parlamenta moramo tek dobiti ocjenu o tome na koji način on odgovara svrsi. Također bi se dotaknuo dvije teme za kraj. Jedna je komunikacija, druga se tiče informatike. Kada je riječ o komunikaciji, čuli smo tu i tijekom saslušanja čitav niz novih ideja, dakle da bi parlament više i bolje komunicirao i tu ističem neke, Centar Europa Experience, to inicijativa koju smo pokrenuli 2020. To se nastavlja 2021. tamo sve do 2024. Bilo bi dobro napraviti studiju utjecaja vezanu uz dakle, dodatnu vrijednost ove inicijative. Vidjet ćemo na koji način je onda ona učinkovita. Također e, je tu ideja o mobilnoj instalaciji parlamentarijuma. Tu treba također utvoriti razinu troškova povezanu s tim projektom. Potom diplomatsko predstavništvo Europskog parlamenta izvan Europske unije. Htjeli bismo vidjeti dodatnu vrijednost tih predstavništava za rad Europskog parlamenta, prije svega u Washingtonu, a također i u druga tri mjesta gdje se oni nalaze, odnosno gdje su predviđeni u skladu sa odlukom predsjedništva. Potom informatika. Informatička sigurnost je apsolutni prioritet, međutim, začudilo me što proračunske linije koje su za to posvećene predviđaju povećanja od 20 milijuna, Mislim da bi nas to trebalo navesti na razmišljanje. Pa govorimo ovdje o hibridnoj opremi kojom bi trebalo zamijeniti stariju opremu. Nadamo se da ćemo tu dobiti jednu dodatnu učinkovitost sustava i da ćemo postići uštede. Htio bih i to vidjeti testirano. I također sam skeptičan kada je riječ o razvoju jednog alata koji u stvarnom vremenu može prevoditi, zapisivati, dakle prijevode u realnom vremenu, mislim da tu, treba vidjeti koji su to financijski aspekti povezani sa ovim projektom. Evo ovo pregled što se tiče mog izvješća, ja ću vas rado saslušati. Nadam se da ćemo tijekom idućih tjedana dobiti jedno uravnoteženo izvješće u koje ćemo uključiti razmišljanja svih Amandmane se trebaju predati do 11. ožujka u 13 sati. Hvala lijepa. Madame Vinzih. Gospođa Vinzih. Hvala. Hvala gospodine izvjestitelju na vašem izvješću. Slažem se sa velikim dijelom onoga što ste spomenuli u izvješću, ali još uvijek nismo dobili odgovore na sva naša pitanja. No, već e, radimo na izradi amandmana koje pripremamo za idući tjedan e, i sigurna sam da ćemo imati vrlo intenzivne rasprave. Hvala. E, hvala izvjestitelju na uravnoteženom tekstu, no imamo i političkih i financijskih pitanja kada je riječ o proračunu za sljedeću godinu. Kada je riječ o političkim pitanjima, nisam siguran da si smijemo dopuštati povećanje sredstava za Europski parlament više od prosjeka u proteklim godinama. Imali smo Brexit, i trebamo još uvjeriti građane e, u našim zemljama da ostanu u Europi i da se drže europskih vrijednosti, tako da je najgore u ovom trenutku povećavati više nego uobičajeno proračun. Ako govorimo o proračunu za 2021. sa financijskog stajališta, trebam podsjetiti na to da nema VFO-a, tako da e, trebamo još temeljitije procijeniti projekte velikih e, razmjena. Kao izvjestitelj za politiku zgradarstva trebam spomenuti da bih e, htio da se više planira toga. Imamo 7 milijuna eura koji su izvojeni za potrebe zgradarstva u sljedećoj godini. Imamo također predviđenu izgradnju i obnovu zgrada, tako da nam e, treba bolje planiranje za sljedeće sedmogodišnje razdoblje i to bi bilo doista korisno i u smislu ovog proračuna. I također trebamo vidjeti kako se koriste sredstva nema problema za financiranje zgrada, ali to bi trebalo biti transparentnije. Isto kada govorimo o iskustvu sa povećanjem sredstava, treba razumjeti podjelu između novih projekata i projekata održavanja tako da bi bilo korisno i znati koji je slijed kojim će se otvarati novi centri u europskim glavnim gradovima do 2024. godine tako da e, vidimo da e, bi trebalo i e, to ravnomjerno raspodijeliti na sve dijelove Europske unije ako želimo ostvariti povjerenje među građanima. Zatim umjetna inteligencija, ja volim tehnologiju, ali nisam sigurna da ćemo u pet ili čak sljedećih deset godina imati na raspolaganju tehnologiju koja će osigurati kvalitetni prijevod, recimo sa slovenskog na hrvatski. To je <laughs> izazovi. Nisam e, siguran da bismo trebali ulagati velika sredstva, a da ne pratimo napredak te tehnologije. No još jednom hvala vam na nacrtu izvješća i također hvala na tome što ste i uvažili mnoge od interesa socijalista. Hvala. Želi li netko uzeti riječ u ime kluba IDE? Ne. Predstavnica ideja koja se bila najavila nije ovdje. Ja u slučaju ovog izvješća koje smatram kvalitetnim e, je upalo u oči da e, ne možemo govoriti o šedljivom proračunu jer povećanje iznosi od 3,25%, e, a to ne znači da možemo onda to obrazložiti. To je problem sa ovim proračunom. Dakle, trebamo imati jedan štedljivi proračun koji ćemo predložiti i čak u svjetlju činjenice da imamo manje, 40 zastupnika manje u ovom novom parlamentu. Evo, to su sve napomene koje sam ja htio iznijeti u ovom trenutku. Hvala. Hvala. Želi li netko uzeti riječ u ime zelenih? Gospodin Džonša u ime CR-a. Izvolite. Hvala. Izvjestitelj je naveo zanimljive napomene. Tu postoje neke nepoznanice i ne znamo koliko od njih će se ostvariti 2021. godine. Proračun mora biti realan i treba ga usmjeriti u rješavanje stvarnih problema i on treba biti učinkovit. Svi očekujemo dobru upravu i suradnju osoblja, tako da tu ne bismo trebali unositi rezove. Znamo koji su nam prioriteti Europska unija sada treba znati u kojem pravcu želi zaploviti pod navodnicima i treba znati koje su točno prioriteti i izazovi za 2021. Hvala. Želi li još tko uzeti riječ? Hvala. Prije nego što sam uzeo riječ, razgovarao sam s kolegama, no htio bih izdvojiti dva aspekta koja smatram ključnima i to sam također isticao u prethodnim raspravama. Prvo, pitanje komunikacije, što je istaknuo izvjestitelj, trebamo poboljšati komunikaciju i u tom smislu se zalažemo i u našim izbornim jedinicama. A postoji i novo pitanje koje treba postaviti u vidu komunikacije, to je komunikacija prema dijaspori. Imamo sve više građana koji se sele u druge zemlje i glasuju na europskim izborima i e, u domovini i u novoj zemlji u kojoj su se preselile. Recimo na posljednjim europskim izborima milijuni građana su glasovali, a e, gotovo pola milijuna e, Rumunja je e, glasovalo u Rumunjskoj, iako žive u drugim zemljama. Dakle, tu treba nešto poduzeti. Trebamo izvojiti potrebna sredstva za e, zastupnika, ali isto tako i za urede Europskog parlamenta u zemljama članicama kako bi oni e, mogli komunicirati naročito sa ovom novom skupinom građana koju treba uključiti europske uzbore. Ti građani podržavaju Europu, eurofili su, tako da se treba njima obratiti i trebamo osmisliti nove načine komunikacije prema njima. I još nešto što treba istaknuti možda malo snažnije, je potreba za većom transparentnošću u rashodima Europskog parlamenta. To govorimo o dobavljačima, podugovarateljima i tako dalje ako bude postojalo više transparentnosti i steći ćemo veće povjerenje ljudi, a budući da govorimo o sljedećem BFO i o sljedećem proračunu, trebamo pokazati odgovarajuće postupanje i dati pozitivan primjer, jer onda će i građani se osjetiti pozvanima pridonijeti novom proračunu. Hvala, gospođa Keller. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem našem izvjestitelju Šastelu na uloženom trudu i radu i posebno se želim složiti s njime i sa zabrinutošću koju je iskazao da proračun doista bude u službi naših građana. Što se tiče izvješća, e, dakle što se tiče pitanja nekretnina, želim pozdraviti pojedine dijelove tumačenja između članaka, članaka 20, 18 i 25. Također želim naglasiti točku 19 koja se tiče održavanja zgrada kako bi one bile u dobrom stanju. Budući da se ovdje zapravo e, grupiraju različite kategorije radova pod istom proračunskom stavkom i želim naglasiti važnost višegodišnjeg programiranja radova da bismo mogli bolje upravljati radovima. Možda to možemo u nekom trenutku čak i predstaviti odboru za proračune, jer sada rješavamo projekte jedan po jedan, no možda u nekom trenutku možemo održati i neku strukturiraniju prezentaciju, posebno kada je riječ o sredstvima koja su već uložena u zgradu SPAK, e, o tome nemamo još mnogo informacija jer e, nismo dakle prošli kroz tu fazu u odboru. Hvala vam, gospodin Fernandez. Gospodine... Hvala. Zahvaljujem izvjestitelju na izvrsnom tekstu. Mislim da je ovo čime se on bavi doista iznimno važno i za naše buduće aktivnosti i važno je da se parlament usuglasi oko nekih ključnih stvari. Mislim da nema potrebe da iz godine u godinu razgovaramo o istim stvarima, da se jedne godine složimo, pa onda godine nakon toga dođemo do nekog drugačijeg dogovora. Mislim da je to zapravo e, vidljiv jedan manjak e, dosljednosti. Naši sugrađani nisu svjesni činjenice da je trošak e, svih institucija administracije niži od 7% proračuna Europske unije. Oni misle da je to mnogo više, a što je s parlamentom u tih 7%? Dakle, mi moramo dobiti minimum koji je potreban. Ja to zovem realnim pristupom. Vrlo je lako posegnuti za populizmom, no mislim da je ovo što imamo vrlo pozitivno, primjerice parlamentarijum. Sjećam se da je bilo vrlo teško postići da dobijemo bežični internet u parlamentu, posebno u Strasburu, a kada bismo danas rekli nećemo više imati vežični internet, kako bi to izgledalo? Zatim e, kuća europske povijesti, to je također bilo dosta zahtjevno, međutim ljudi sada pozitivno gledaju na to. Trebaju nam e, pismeni i usmeni prijevodi i to košta, trebaju nam kvalitetni službenici i asistenti i to također košta. Ne budemo li imali zadovoljavajući minimum, to će u konačnici biti skupo za same sugrađane. Nacionalni parlamenti ne funkcioniraju isto u svim državama članicama, no mi se ovdje bavimo zakonodavstvom i zato moramo postići tu izvrsnost u području zakonodavstva, to je naš cilj, naš zajednički cilj da kako tu je upravljanje nekretninama i tako dalje, to sve košta. A što se tiče e, temama kojima se populisti tradicionalno bave, a ponekad se o tome razgovara čak i više nego o proračunu u trećem dijelu, nadam se da ćemo postići sporazum kako bi se konačno finalizirao dogovor među proevropskim klubovima, da ne moramo ponavljati ove iste rasprave kasnije tijekom saziva. Hvala. Javlja li se još tko za riječ? Ako ne, onda ću dati riječ gospodinu Šastelu da nam iznese zaključke. Hvala vam gospodine predsjedatelju. Dakle, kao prvo želim zahvaliti kolegama na komentarima, sugestijama. Svakako ću uzeti u obzir njihove primjedbe. Prek sutra ćemo imati sastanak svih izvjestitelja u Sjeni gdje ćemo razgovarati o tekstu izvješća, ali isto tako i o eventualnim proračunskim rezovima i iznosima. Naš prijedlog e, će morati biti predložak za dogovor u parlamentu u vidu mirenja. Kao što znate, to je već zakazano 19. i 23. ožujka i nakon toga ćemo to ugraditi u izvješće putem tehničkog amandmana. Nadam se da ćemo to osvojiti 30. ožujka u predsjedništvu parlamenta i na odboru za proračune prije nego što se to stavi na glasovanje u Strasburu 1. travnja. Želim također iznijeti zaključke u svjetlu vaših komentara koji me navode na zaključak da je povećanje važno i da bi trebalo negdje biti u razini prosjeka prethodnih godina. Za prošlu godinu, 2020. U postupku mirenja je postignut dogovor da se povećanje u parlamentu svede na 2,68%, što je nešto manje od procjene glavnog tajnika od prošle godine. Mislim da se trebamo rukovoditi tim načelom da se analiziraju sve proračunske linije, da možemo djelovati na pragmatičan i efikasan način. Jer ukoliko sutra poželimo jednako savjesno analizirati proračun koji predviđa komisija, ali i ostale institucije Europske unije, moramo vrlo ozbiljno pristupiti radu na našem vlastitom proračunu, tako da vas podsjećam da e, očekujemo vaše amandmane. Rok za podnošenje je do 11. ožujka. Hvala. Gospodin Šastel je već naveo vremenske rokove. Ponovit ću ih još jedanput e, da budem siguran da su svi razumjeli. Dakle, e, podnošenje amandmana 11. E, treći glasovanje 13. treći i plenarna sjednica prvi i drugi četvrti. I sada prelazimo na sljedeći, sljedeću točku dnevnog reda, a to je sporazum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 sporazumu između Europske unije i Sejšela. Sporazum postoji od 2007. I sada odlučujemo o produženju ovog protokola koje je istekao u siječnju. Dakle, riječ je o nastavku protokola za razdoblje od 2020. do 2026. Europska unija je pregovarala u sklopu svoga, svojih politika, svojih svojih politika za vanjsko djelovanje sa afričkim, karijskim i pacifičkim e, državama. Želi se na bolji, ono, kvalitetniji način iskoristiti tamo prisutne ribolovne resurse. Također smo vodili račun o poštovanju ljudskih prava i demokratskih načela. U novom sporazumu se daje prioritet upravo tim temama. Želi se omogućiti Europskoj uniji i Sejšelima da surađuju na blizak način i da na odgovoran i održiv način koriste, koriste ribolovne resurse. Također ovim sporazumom će se promovirati bolji uvjeti rada za sve zaposlene u ribolovnom sektoru. Vodili smo računa i o mišljenju neovisnih stručnjaka koji su dali svoje ocjene vezano uz sve ove teme. Europska unija želi dati 5 milijuna i 300 tisuća eura godišnje u skladu sa ovim sporazumom. Također s ovim sporazumom osniva jedna zajednička komisija koja će se baviti e, provedbom sporazuma, a odbor za proračun također traži od odbora za ribarstvo da usvoji ovaj sporazum sa Sešelima. Hvala vam, zastupnik Guerrero. Hvala vam. Evo samo ukratko. Kada je riječ o proračunu, ovo ne utječe na značajan način na isti. Smatram da odbor za ribarstvo treba s dužnom pažnjom sagledati način na koji se troše ova sredstva. Riječ je o potpori lokalnim ribolovnim flotama. Francuski mediji su u prilozima prikazali da ovaj novac zapravo koriste evropske eh, flote. Primjerice izgrađena je jedna luka koja je trebala eh, poslužiti dakle, lokalnim ribarima, ali na koncu je koriste samo evropski brodovi. Stoga se treba jako ozbiljno pozabaviti ovim pitanjima. Riječ je o nečemu što izaziva zabrinutost i želimo da se ovakva pitanja riješe. To je ono što nas najviše zabrinjava. Uh, Hvala vam. Želi li se još netko javiti za riječ? U redu. Podsjećam vas da je ovo postupak davanja suglasnosti, te da nema, nisu predviđeni amandmani, a glasat ćemo 18 ožujka, to je također datum našeg idućeg sastanka, dakle 18. i 19. ožujka u Briselu, te krajem mjeseca izvanredni sastanak u Strasburgu. Ovo bilo sve, za sastanak je završen.